raspravu. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o povredama ljudskih prava. Prvo pitanje jeste situacija ljudskih prava na Krimu, osobito e, kada je riječ o krimskim tatarima. Otvaram raspravu i dajem riječ e, autorima. Prvi ima riječ gospodin Butikofer na jednu minutu. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavajuća, dragi kolege. Mislim da je prikladno i primjereno da se ovaj parlament udružuje u obliku rezaničke rezolucije gdje želimo naglasiti situaciju s ljudskim pravima na okupiranom krimskom teritoriju. Prije svega su krimski tatari bili žrtve progona i to od samog početka ruske invazije. Njihovi zabrani predstavnici njima se ne dopušta više da vrše svoj rad kao izabrani predstavnici krimskih tatara koji su trebali izvršiti pod ukrajinskim pravom. Zapravo ono što Rusija sada radi je to da vrši represivne mjere nad krimskim tatarima zato što su jako jasno izražavali nepovjerenje u ovaj skupinu stanovništva. Mislimo da je jako važno da Europski parlament pokaže svoju solidarnost i drago nam je da možemo to zajedno podijeliti. Hvala vam lijepa, gospođa Fatiga, na minutu i pol. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Prije dvije godine je jedna multinacionalna skupina zastupnika otišla u Kijev, u Vrhovnu radu. Federica Mogherini je bila među njima. Tada je još predsjednik bio Januković. Majdan se zatim nekoliko dana kasnije odvijao. Ja sam bila na večer na Majdanu. Gledala sam ljude na barikadama pogledala sam ona mjesta gdje su snajperi pogodili prve žrtve. Razgovarala sam s običnim građanima, te sam uvjerena da je to želja običnog građana eh, koja bi trebala odlučiti što se događa u Ukrajini i da će volja ukrajinskog naroda uvesti promjene u Ukrajini unatoč svim poteškoćama. Mi im dugujemo našu solidarnost. Želim vas podsjetiti na politiku nepriznavanja pripajanja Krima. Putin pokušava na taj način operativno djelovati kako bi ograničio našu solidarnost. Da promijenimo naš pristup, to bi se protumačilo kao znak nemoći. Stoga pozivam sve da usvoje tu rezoluciju gospodin Panceri. Kršenja, krimskih tatara, kršenja prava krimskih tatara su se značajno povećala kako je Rusija nezakonito pripojila Krim. Različite međunarodne organizacije su objavile podatke o kršenjima ljudskih prava krimskih tatara. Mnogi od njih su izrazili e, svoje protivljenje otkako je organiziran referendum e, 16. ožujka. Kršenje ljudskih prava uključuju e, prisilne e, nestanke, izvansudska ubijanja, e, mučenja i istrage se ne provode. Oni koji su odbili primiti rusko državljanstvo nakon pripajanja se i dalje suočavaju sa diskriminacijama u svim aspektima gospodarskog socijalnog života. Mediji su ugašeni, a brojni novinari su morali pobjeći iz Krima najoštrije osuđujemo ovu e, situaciju i pozivamo na e, prestanak ovakvih postupaka. Hvala vam. sljedeći govornik gospodin Preda na jednu minutu. Gospođo predsjedavajuća, hvala vam. Želim reći da mi je drago što konačno ovdje raspravljamo o situaciji na Krimu. Moj klub zastupnika pokušava već nekoliko mjeseci, više od šest mjeseci, na dnevni red Europskog parlamenta staviti raspravu o Krimu Treba reći da drugi klubovi zastupnika da su bili protiv toga. Jedini klub zastupnika koji nas je podržao su bili ECR. Razlog tome je dvosmislen stav prema Rusiji i prema pripajanju Krima. Jedan važni klub zastupnika u ovom momentu traži od nas da odemo u Moskvu u obliku službene delegacije. Mislim da je neprihvatljivo to učiniti dok svi naši kolege parlamenta se nalaze na crnom popisu e, Rusije i dok ih se ne ukloni s tog popisa i dok Rusija ne napusti Krim. Normalizacija odnosa se može učiniti samo ako do toga dođe. Hvala, gospođo Gonzalez Penjas, na jednu minutu. Hvala vam. Na, Krimu vidimo kako su geopolitički interesi još jednom stavljeni ispred građana. Brine nas gospodarska i socijalna situacija u kojoj žive građani. A to se neće riješiti dok je na snazi blokada. Zbog toga smatramo da treba ukinuti sankcije kako um, ova drama ne bi još više naštetila građanstvu. Ono što nas najviše brine su je kršenje ljudskih prava i to posebice nad e, krimskim tatarima i nad ostalim etničkim manjinama. Prava nacionalnih manjina se moraju poštovati na Krimu kao i u svim ostalim dijelovima svijeta. Zbog toga moramo e, u okviru UN-a voditi pregovore i stvoriti odgovarajuće uvjete kako bi humanitarna pomoć aktivisti i novinari mogli doći na Krim. Sve je to hitno i jako je važno da oni mogu djelovati dok se ne riješi ovaj sukob. Hvala vam. Zadnji govornik u ime kluba zastupnika gospodina Ostrevići, u jednu minutu. Gospodin predsjedavajuća kolege, Ruski predsjednik Vladimir Putin u nedavnom intervju sa njemačkom časom Bildom je rekao sljedeće, citiram, Ukrajinska skupina je ugrozila život 2,5 milijuna ruskih e, građana koji žive na Krimu. Što smo mi napravili? Nismo e, otišli u rat, nismo se borili, niti jedan ljudski život nije izgubljen. Gospodin Putine, vi lagate cijelom svijetu kao vrhovni vođa vaših malih zelenih ljudi snosite osobnu odgovornost za sve one koji su nestali ili koji su ubijeni od 2014. godine na Krimu. Dopustite da pročitam sljedeća imena krimskih tatara koji su izgubili svoje živote. Tata Metov, Timur Šajmardanov, siran Zinedinov, Islam Džiparov, Dževdet Islamov, Eskander Absalamov, Ruslan Ganijev, Arlen Terehov. The list is not complete. Ovaj popis nije potpun. Kolege, Nemamo ponavljati pogreške iz 20. stoljeća. Nazivamo stvari pravim imenom. Hvala. Thank you. Hvala vam sada u ime klubova zastupnika prvi gospodin Plenković na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Naša rezolucija naglašava izbor Ukrajine da nastavi na europskom putu i ponovno želi naglasiti da je Rusija ilegalno pripojila Krim. Mi snažno podržavamo krimske tatare kao autohtono stanovništvo koje je žrtva e, zlostavljanja i progona zbog toga što su rupiru okupacijskim snagama. Europska unija treba i dalje nastaviti svojom politikom nepriznavanja pripajanja i zadržati trenutne sankcije protiv Rusije. Ako ruske vlasti žele poboljšati svoje odnose s Europskom unijom, onda se trebaju povući iz Krima i trebaju dopustiti Ukrajini da ponovno preuzme kontrolu nad svojim teritorijem. Vrlo je važno da E, udruge civilnog društva, humanitarne organizacije i mediji imaju slobodan pristup Krimu i da se to sve koordinira sa ukrajinskim vlastima. I stoga ja pozdravljam misiju posebnog izvjestitelja za ljudska prava e, glavnog tajnika Vijeća Europe. Isto tako pozdravljam predloženi format Ženeva Plus i smatram da će se moći time smanjiti sukobe u Donetsku i u Hobrtsku i da bi to trebalo biti povezano s tim jer mi znamo da su korenski razlozi tih dvaju problema jednaki. Hvala vam gospodin Šani na jednu minutu. Gospođo predsjedavajuća, Želim ovdje u ovom Europskom parlamentu jasno reći da sve političke sile u ovom parlamentu žele riješiti problem na Krimu. A naravno ono što moramo učiniti je to da prisilimo Putina da završi s ovakvim zlodjelima koje čini nad stanovništvom Krima, uključujući i nad krimskim tatarima. O razne, razni pokušaji u ovom Europskom parlamentu napravljeni su u cilju da se smanji naša solidarnost i to je zapravo pomoglo Putinu ti poduhvati su na neki način dar Putinu. Dakle, što god podriva našu, naše jedinstvo, služi interesima Putina i zbog toga ja pozivam sve kolege da se i dalje držimo sankcija protiv Rusije i da ne podcjenjujemo utjecaj tih sankcija. Ne smijemo narušiti jedinstvo Europske unije. Gospodin Demis na jednu minutu dragi kolege. Ja sam bio na Krimu prije u boljim vremenima, znate da je to e, predivan polotok različite kulture, različite jezici, turistički razvijen, razvijeno područje. Ja sam nekoliko mjeseci prije e, ruskog pripajanja tamo bio. To je sada postao polotok straha. Od pripajanja su se primjenjivale tamo metode Putina, bez ikakvih skrupula i mi znamo što to znači za stanje s ljudskim pravima. E, stanovništvo tamo se mora utišati, šutjeti i to trpjeti. Novinari i proeuropski aktivisti e, su ugroženi i posebice se cilja na krimske tatare. Njihovi mediji su ukinuti, smatra ih se problematičnim te su žrtve mučenja i otmica. To je neprihvatljivo. Povijest se ponovno ponavlja za te jadne ljude. Međunarodna zajednica se sada budi i nadamo se da odluka Vijeća Europe neće doći prekasno. Izvojte. Kolegice, na jednu minutu. Hvala vam. Razlog zbog kojeg Ruska federacija želi smanjiti slobodu govora krimskih tatara je taj što je većina njih jako kritično nastrojena prema ruskim vlastima. Tijekom ukrajinskog referenduma su krimski tatari bili jako aktivni. Oni su prosvjedovali na, na ulicama protiv e, toga, nosili su ukrajinsku zastavu. Oni se sjećaju još e, e, situacije pod Stalinom Sada je njihova situacija još i gora, ne mogu učiti vlastiti materni jezik u školama, televizijski programi su ukinuti, a ljude koji ne žele, prihvatiti rusko državljanstvo ne mogu naći za svoju djecu mjesto u školama niti e, posao. Pomoću progona krimskih tatara se ne krše samo njihova ljudska prava, već to isto tako ugrožava i njihovo kulturno nasljeđe i njihov jezik. Rusija ima obvezu Pobinite se da krimski tatari mogu živjeti na svom području i da mogu zadržati svoju kulturu i jezik. Hvala vam gospodin Štetina na jednu minutu. Děkuji za slovo. a na Krimu je systematicky... Hvala lijepo. Dame i gospodo, pravo na obrazovanje na tatarskom i ukrajinskom jeziku ne poštuju se na Krimu. Broj tatarskih eh, škola se smanjuje, a ugrožava se sloboda izražavanja. Neki su tatarski mediji prisilno zatvoreni, a i njihove kulturni obilježje, njihova kulturna obilježja identiteta se također e, doživljavaju represiju. To se odnosi i na njihove čelnike poput Mustafe Džemilijeva koji već duže vrijeme ukazuje da Ruska federacija želi pripojiti Krim. Mustafa je 1969. godine osuđen na trogodišnju zatvorsku kaznu u Sovjetskom savezu zato što je kritizirao napad na Češko-Slovačku. Kazneni progon protiv njega za neka kaznena djela neprihvatljiv je budući da se to radi prema ruskim e, kaznenim zakonom, premda se Krim uvijek smatra ukrajinskim teritorijem. Imate jednu minutu, hvala. Ljudi koji žive, žive na Krimu se suočavaju sa represijom u velikim razmjerima. Što se tiče tatarske zajednice na Krimu, svi oni koji su se nezakonito usprotivili nezakonitom pripajanju Krima, to znači sustavno zastrašivanje, progone, otmice, mučenje, nasilne napade bez ikakvog pravnog lijeka. Isto tako lokalno stanovništvo nema pristupa međunarodnim tijelima kojima se svi europski građani mogu obratiti u slučaju da su im prava, prekršena. Mi smo solidarni sa e, sa tatarskom zajednicom u Ukrajini kao i sa svim Ukrajincima koji su u nepovoljnom položaju zato što otvoreno podržavaju teritorijalnu cjelovitost Ukrajine. Pozivam Rusku federaciju i e, vlasti na Krimu da daju neograničen pristup predstavnicima UN-a, OSS-a, Vijeća sigurnosti i visokog povjerenika za nacionalne manjine. Hvala gospodin Tanok na jednu minutu. Predsjednice, nakon e, nezakonitog pripajanja Krima 2014. godine od strane Ruske federacije. Krimsko stanovništvo i ukrajinska manjina e, doživjela je uistinu e, veliki pad u svim temeljnim slobodama. Tatari su bojkotirali lažni referendum koji je održan e, na Krimu i to je zapravo povećalo neprijateljstvo između e, krimskih Tatara i Moskve, e, što e, je zapravo povijesna netrpeljivost još iz doba Sovjetskog saveza i Staljina iz 40. godina prošlog stoljeća, tako da su zabranjena obilježavanja tatarskih svetkovina sve je više nezakonitih uhićenja. Stanje ljudskih prava na Krimu uistinu je zabrinjavajuće. Jednoznačno osuđujem pripajanje Krima od strane Rusije koja još uvijek pripada Ukrajini i tražim od de facto vlasti da poštuju ljudska prava u postupanju prema Tatarima. Evropska unija i međunarodna zajednica pažljivo ih promatraju. Mm, gospodin Sinadinos je posljednji govornik. predsjednice. Europska unija je dala svoje stajalište o pojedinim zemljama i njihovim vlastima. Međutim, tu su bitne i pojedine zemlje poput Njemačke koje vode igru. Mislim da ovdje pokazujemo licemjerje prema ovom području. Posebno ako pogledate kako stoji stanje u vezi sa ljudskim pravima u Istanbulu, gdje ljudi ne, ne mogu normalno živjeti i raditi, mi zatvaramo oči pred nekim stvarima, odbijamo vidjeti stalnu okupaciju Cipra koja još uvijek traje i ne pridajemo dovoljnu pozornost nekim drugim zemljama koje dopuštaju migrantima da u velikim brojevima uđu na europski teritorij. I što se tiče Tatara, sada se sada postoji jedan proces između Tatara, zapravo to je jedan stalni sukob s Rusijom, no ne bismo trebali biti selektivni kada izražavamo gnušanje. Sada imamo postupak slobodnog javljanja za riječ, imamo dugačak popis, ali imamo samo dva e, e, dvije minute, tako da ću dati riječ dvojici govornika. Gospodin Pošpil ima prvi riječ. Hvala. Uistinu mi je veliko zadovoljstvo što imam priliku reći nešto na ovu temu. Nadovezao bih se na ono što rekao kolega Štetina. Ja sam Čeh i izuzetno mi je drago da je gospodin Mustafa Džemilijev još 68. godine prosvjedovao protiv okupacije Češko-Slovačke i mislim da možemo podržati ovaj narod koji je doživio represiju za vrijeme 20. stoljeća u vrijeme Sovjetskog saveza, a sada e, tu represiju vrši Ruska federacija. Drago mi je da smo pozvali Rusiju da prestane sa zastrašivanjima Tatara i da poštuje njihova ljudska prava. Neki tatarski mediji također su meta zastrašivanja i represije, neki su čak i nestali. Oko 20 tisuća Tatara napustilo je Krim prošle godine zbog, e, zbog takvog pritiska. One su napustili Krim, otišli su u Ukrajinu, oni ponovno napuštaju svoje domove, ne smijemo to dopustiti, moramo izvršiti pritisak na Rusiju i inzistirati da se raspravlja o ovoj temi. Uistinu mi je drago vidjeti da danas u Strasburu govorimo i čujemo glas krimskih tatara. To je mali narod, međutim njihov položaj jasno govori o tome kakve su posljedice ruskog pripojenja Krima. Mi ne govorimo o stvarima koje ovise o našim odlukama. Jučer smo održali raspravu o sastanku Europskog vijeća u izjavi predsjednika Europskog vijeća nije bilo ni riječi o Krimu, o sporazumu iz Minska, niti o ozbiljnoj prijetnji agresivnih postupaka koje bi mogle poduzeti ruske i proruske snage. Nismo čuli niti riječ o e, Sjevernom toku 2. Taj projekt poništava rezultate sankcija koje smo izrekli Rusiji. To je dokaz koji govori u prilog činjenici da ne reagiramo dovoljno odlučno, moramo reagirati tamo gdje možemo reagirati. Riječ ima komisija. A, e, gospodine, imate li pitanje vezano uz pridržavanje poslovnika? Predsjednice, ja sam zatražio da mi se da prilika da reagiram na osobni napad i htio bih da se to primi na znanje. Ja sam pozdravio činjenicu da je šest klubova zastupnika iznijelo zajednički tekst rezolucije, a ova rasprava je pokazala da smo jedinstveni. I zato mi je žao što je gospodin Preda iskoristio svoje vrijeme kao suautor da izvrši napad na neke druge kolege, uključujući i mene. On je rekao da oni koji nisu podržali prijedloge Pučana ranije pokazuju da su ambivalentni prema pripojenju Krima od strane Rusije. Mislim da je to uvredljivo, nepravedno, netočno i ja snažno odbacujem takve optužbe. To se temelji na članku 164. Primili smo na znanje. Riječ ima komisija. Uvažena predsjednice, dragi kolege, gotovo su dvije godine prošle nakon što je Rusija izvršila nezakonito pripojenje Krima i Sevastopola. Evropska unija to ne priznaje i nastavlja osuđivati. Osim što je to teška povreda međunarodnog prava. Ovo nezakonito pripojenje također je negativno utjecalo na stanje ljudskih prava. Sustavno ograničavanje temeljnih prava građana i osnovnih sloboda jedno je od glavnih obilježja stanja na ovom poluotoku u odnosu na ruske, e, nametanje ruskih zakona i državljanstva stvorilo je situaciju pravne nesigurnosti i diskriminacije. Zajednica krimskih Tatara e, i onih koji su podržavali teritorijalnu cjelovitost Ukrajine plaćaju posebno visoku cijenu za svoje stavove. Pokušaj da se e, izvrši komemoracija deportacije nije dozvoljen, isto tako se zatvaraju njihova e, samoupravna tijela. Bilo je dakle slučajeva također mučenja, prisilnih nestanaka mladih Tatara, međutim to nije u potpunosti i na odgovarajući način istraženo. Federica Mogherini je razgovarala o tome kada se sastala sa predstavnicima Međlisa e, u 10. mjesecu 2015. godine. Isto tako Evropska unija iskazuje zabrinutost zbog e, kazne Aleksandru Kolčensku. Taj predmet predstavlja povredu međunarodnog prava i osnovnih postavki pravde i pravosuđa. Traži se e, da se njega s mjesta pusti i da se sigurno vrati u Ukrajinu. Europska unija je opetovano pozivala da se međunarodnim akterima u području ljudskih prava osigura e, puni pristup e, svim teritorijima, uključujući Krim i Sevastopol. Mi pozdravljamo sve misije koje su se do sada održale, kao što je misija Nilsa Musnikisa, e, povjerenika Vijeća Europe, to je bilo 2013. godine, zatim neslužbeni e, posjeti e, koji su održani do sada, kao i također terenske misije nevladinih udruga. Također pozdravljamo napore OSS-a i UN-a nezavisnih institucija koji do sada nisu imali pristup Krimu, međutim evidentiraju povrede ljudskih prava koristeći se različitim izvorima. Također se nadamo da će najnovija misija glavnog tajnika Vijeća Europe prošlog tjedna, a na čelu je veleposlanik Gerald Stutman, omogućiti da se stanje ljudskih prava na Krimskom poluotoku poboljša. Hvala povjerenice. Dobila sam sedam prijedloga rezolucije i sada zaključujem ovu raspravu.